Good morning everybody. Želim svima dobro jutro. Vrlo mi je drago kao prvi potpredsjednik Europskog parlamenta da vas pozdravim na, u Europskom parlamentu na četvrtom izdanju Europskog interparlamentarnog tjedna. I want to thank Želio bih zahvaliti u prvom redu predsjedniku Europske komisije, gospodinu Jean-Claude Junckeru, za što je s nama ovdje danas. Gospodin Schulz, predsjednik Europskog parlamenta, dolazi iz Londona. Biti će ovdje za pola sata. Dolazi sa sastanka sa premijerom Cameronom. Ovo plenarno zasjedanje je prvi događaj Europskog parlamentarnog tjedna, konferencija o europskom semestru, a sutra će se to ćemo imati konferenciju o članku 13. Su predsjedatelji će biti e, nizozemski parlament. Predsjednik Tusk će i je trebao e, sudjelovati u današnjoj raspravi, ali sada putuje Europom da pripremi rasprave koje će se odvijati na e, samitu Europskog vijeća u četvrtak. Pa vas sve pozdravlja i ispričava se. Mislim da je ovaj sastanak važan za vas kao članove nacionalnih parlamenta, ali i za nas e, članove Europskog parlamenta. Mi smo prijatelji, moramo surađivati. To je također je važno surađivati sa Europskom komisijom. U prvom redu pravila. Htio bih e, naglasiti da ćemo kao obično osigurati koliko god to bude moguće da svi izraze svoje mišljenje. Čak, mada je naše vrijeme ograničeno. E, imamo velik broj e, sudionika, pa vas molim da intervencije ograničite za, na dvije minute. Ovisno o razvoju rasprave, možda ćemo još i dalje ograničiti vrijeme za javljanje. Morate najaviti da želite uzeti riječ. Ako molim ispunite karticu za javljanje za riječ. Što je prije moguće, to morate učiniti odmah, jer ću mijenjati program E, ako to bude potrebno. Da imamo kratku sesiju, 15 e, do 20 minuta sa predsjednikom Europske komisije. Imat ćemo pitanja i odgovore. Molim vas da napišete, na, e, ispunite tu karticu za postavljanje pitanja predsjedniku Europske komisije. Općenito govoreći, E, podijelit ćemo vrijeme za javljanje za riječ e, na sljedeći način. Dva ili tri nacionalnih parlamentaraca, a onda će slijediti jedan član Europskog parlamenta. Ako bude potrebno, možda ćemo tu formulu promijeniti za vrijeme rasprave. Za vrijeme e, sesije pitanja i odgovara Imat ćemo pitanja od 9 do 10, otprilike 9 do 10 parlamentaraca, onda će uzeti riječ predsjednik Juncker, onda će imamo drugu rundu pitanja i odgovora i onda zaključiti sesiju. E, dati ćemo sada riječ predsjedniku Junkeru, a onda će uslijediti vaša pitanja i njegovi odgovori. A onda će nastupiti predsjednik Šulc. E, predsjedniče komisije, imate riječ, izvolite. Gospodine predsjedniče, dame i gospodo, dobro jutro. Ovo nije e, e, prvi sastanak ovakove vrste. Europsko vijeće se sastaje u četvrtak i petak. I kao rezultat toga imam bilateralne sastanke sa 21 premijerom danas i sutra pa ću morati napustiti ovaj sastanak za pola sata i ispričavam se. E, nije bio moja ideja da se sastanak sazove ovaj tjedan. E, to je ispalo nezgodno. E, budući da moram otići, ću održati govore, već ću vas odmah pozvati da postavljate pitanja i dajete primjedbe. Europski semestar nije e, tehnički e, proces, to je politički proces. Komisija ne diktira državama članicama što moraju e, činiti. Prema tome ja ću odmah saslušati vaša pitanja. Izvolite. Preći ću na francuski. Zašto? jer prvo pitanje dolazi iz nacionalne skupštine Francuske. E, predsjednica Europske e, skupštine u nacionalnoj skupštini. Hvala lijepa predsjedniče. Hvala što ste nam dali priliku da odmah postavljamo pitanja e, predsjedniku komisije. Gdje ste gospođo? Gdje, se, gdje sjedite? Drago mi je što se održava ova redovna interparlamentarna sjednica sa načinom funkcioniranja usvojenim u Luksemburgu. Vrlo je važno da naši parlamenti surađuju sa Europskom parlamentom kako bi sudjelovali u odlučivanju na u nivou Europske unije. E, dva pitanja za gospodina Junkera. Prvo pitanje. Imamo dojam da e, je sada Europa, Europa straha. E, nemamo zaposlenosti, strah vlada. Da li je način rada signal koji nam može pomoći? A što se tiče e, obnovljenog semestra, imamo pojačane kontrole parlamenata, imamo e, tri socijalna indikatora u ekonomskim pitanja, pitanjima, a to, e, tome su suprotstavljaju neki članovi parlamenta. Što o tome mislite gospodine Pridi, o ovim socijalnim indikatorima? Mislim da će to dati smisla ekonomskom upravljanju Europi koja se mora brinuti za zapošljavanje, naročito zapošljavanje mladih. E, imate riječ, gospodine Juncker. Mm, gospođo predsjednice, e, imate pravo da Europa straha, Europa E, zastrašivanja i zabrinutosti e, je sada ono što gledamo. E, to se hrani raznim faktorima, ali to je svakako nezdrava situacija. Sjećate se možda da među prioritetima komisije je također rast i zapošljavanje. E, ja sam protiv štednje, protiv slijebe, slijepe i e, gluhe štednje jer moramo e, se brinuti za dimenzije rasta i zapošljavanja i to na tome radimo od početka našeg mandata. Imamo plan ulaganja, to je bila ideja onih koji smatraju da politika štednje nije E, uspjela da je zapravo ona odgovorna za e, neuspjeh. Sada smo već mobilizirali 61 milijardu e, eura ulaganja. Imamo 40 infrastrukturnih projekata koji će se provoditi. Tisuće poduzeća već profitiraju od ovog plana. E, e, I to vrlo brzo napreduje. U ovom kontekstu, u kontekstu europskog semestra, pridam veliku važnost suradnju s nacionalnim parlamentima i zbog toga se upravo e, danas ujutro, ujutro sastajemo. Europski semestar počiva, bazira se na uzajamnom povjerenju i stoga komisija i vijeće, ukoliko god je to moguće, i Europski parlamenti, nacionalni parlamenti moraju usko surađivati e, u svim političkim akcijama, budućim e, političkim e, akcijama Europske unije. Stoga moramo uključiti socijalne pokazatelje Ekofin je stoga uključio e, socijalne pokazatelje i, i to smo podastrli nacionalnim vladama. Vlade e, su gotovo jednoglasno e, liberali skoro gotovo svi su prihvatili te socijalne indikatore u kontekstu e, socijalne konvergencije. Mm, e, e, to je zdravo razumski. Vlade će morati prihvatiti da ne treba samo primjenjivati instrumente ekonomske i proračunske konvergencije, već treba analizirati i instrumente koji uzimaju obzir e, e, socijalnu stvarnost Europe. E, to moramo uzeti pri izvršavanju proračuna. Stoga smo počeli sa savjetovanjima od ožujka u kojima se raspravlja o socijalnim pravima. Hvala. Hvala predsjedniče. Sada iz Litve, e, gospođa Versajde. Hvala predsjedniče, gospodine predsjedniče komisije. Hvala lijepa što ste uključili u, i pozvali ovamo e, nacionalne parlamente, uključili ih u europski semestar. Mm, Evropska unija prolazi kroz mnogostruke krize, migracije, izbjeglice, globalna nesigurnost i e, također e, e, ekonomski rast u Europskoj uniji. Ne smatrate li da je glavni razlog za pomanjkanje ulaganja u europskom gospodarstvu, da je to nejednaka raspodjela dohotka, bogatstva? Ne smijemo se koncentrirati samo na fiskalnu disciplinu, moramo povećati domaću potražnju. To mora biti cilj Europske unije. Moje je pitanje povezano međutim s sljedećim. Koji je plan B ako e, nastupi Brexit? Mm, e, ne znam kada će se održati referendum, vjerojatno u svibnju. Imate li kakav plan što će, e, kako će izgledati Europska unija nakon toga ako do Brexita dođe? Gospođo, vaša intervencija je dvostruka. U prvom dijelu ste govorili o, o atmosferi ulaganja u Europi, a drugo o, se ticalo britanskog pitanja Prvo pitanje htio bih rekao, rekao one države članice e, koje imaju marže u proračunu mogu to koristiti za poticanje privatne potrošnje. E, jer je to vrlo važno, e, to, to je način poticanja aktivnosti ono što radimo u okviru ulaganja, mi mobiliziramo privatni kapital kako bismo hranili javne e, investicije. A pitanje koje ste vi postavili je drugačije prirode. To je dio e, preporuka za pojedine zemlje. I to će doći u svibnju. Sljedeći tjedan ćemo predstaviti naš izvještaj zemlja po zemlja i to će biti, ovo što ste spomenuli će biti e, dio ovih inicijativa. Što se tiče britanskog pitanja, sastat ću se sa britanskim premijerom e, e, uskoro, već sam se pet puta sastao s njim. Komisija zajedno sa vijećem je formulirala nekoliko prijedloga ti će se e, prijedlozi ispitivati u četvrtak i petak. Vidjet ćemo e, hoćemo li čuti da ili ne. E, predsjednika Tuska i moji prijedlozi mi ih smatramo poštenima i fair i za države članice, sve države članice uključivši Britaniju. Pitali ste me o planu B. To bi pokazalo spremnost komisije e, e, da predvidi izlazak Britanije iz Europske unije. Mi nemamo plan B, mi imamo plan A, e, mi želimo da Britanija ostane aktivni član Europske unije. Pedro Saura ima pitanje. Član kongresa e, zastupnika e, Španjolske. E, do... Dobar dan. Htio sam komentirati nešto o vijeću. Među glavnim problemima s kojima se suočava gospodarstvo Evropske unije. Tu imamo strukturne probleme, imamo mnogo takvih problema, e, stagnacija, mediokritet. Mi u našim politikama trebamo međunarodnu koordinaciju ekonomske politike. E, podsjećam vas sve. Smatram da koordinacija E, e, poreznih sustava je vrlo važno. U posljednjih nekoliko mjeseci nova je komisija e, predložila nekoliko paketa za fiskalnu koordinaciju. Ja bih postavio pitanje za predsjednika vijeća E, e, e, posljednji paket gospodina Moskovicija sa ovim novim direktivama strategija međunarodne porezne strategije zajedno sa direktivi o dvostrukom oporezivanju vijeće ne može E, smanjiti e, ambicije komisije za e, međunarodnu koordinaciju. Mislim da ekonomski problemi u svijetu i u Europi nisu cikličke prirode, oni su strukturne prirode. I naravno ekonomske i monetarne politike doprinese poboljšanju situacije, ali trebamo fiskalnu politiku i koordinaciju. Naravno da trebamo imati široke ideje kad govorimo o gospodarstvu. E, e, e, ekonomska politika, njezin je dio i fiskalna politika. I to vam pokazuje kako je teško poduzeti korake koje želimo poduzeti. Komisija to ima među svojim prioritetima Eh, trebamo hrabri pristup eh, koordinaciji, eh, fiskalnoj koordinaciji. Mi smo dali nekoliko prijedloga. Jedan sustav automatske razmjene poreznih mišljenja mm, vijeće sada, to je razlog e, zbog e, koje ste vi postavili ovo pitanje. Vijeće, e, naročito ECOFIN, mora ispitati i pregledati ove prijedloge. I nakon prvih reakcija vidimo da vlade to nisu baš entuzijastički prihvatile Eh, može, mogli bismo eh, ukazati i na nekoliko zemalja koje su naročite odgovorne za ovu negativnu reakciju. Međutim, moramo poticati napredak Europske eh, unije i na to ćemo, ćemo raditi. Imamo još pet pitanja. Saslušat ćemo ta pitanja, onda ćemo dati riječ gospodinu Junkeru. Molim da se držite pravila jedna minuta za pitanja. Prvo pitanje je gospodin Joachim Pos iz Bundestaga. Uvaženi predsjedniče, za razliku da smatram e, ovu kombinaciju s ovim ovo tjednim sastancima doista dobro uspjelom, da mi kao europski parlamentarci možemo izražiti svoje mišljenje i svoju zabrinutost oko situacije u Europi u ovom trenutku i to može voditi recimo do toga da na određenom mjestu Europsko vijeće također naglasi te zabrinutosti. Nadam da ste zbog toga opterećeni, ali nije to loše, loše vremenski složeno. Nadam također da prošle godine još nije, nismo znali kakva će biti situacija. E, dvije stvari. Prvo, postoje glasine da neki važni šefovi vlada i država e, žele usporiti produbljivanje e, određenih aspekata Europske unije i također neki ne žele stabilizaciju i produbljivanje u Europi, nego odlaganje cijelog procesa i usporavanje cijelog procesa. Što mislite o tome? A drugo, predsjednik SPD-a, Zigma Gabriel, predsjednik i e, ministar gospodarstva jučer je u važnom njemačkom časopisu govorio o nužnosti toga da razne zemlje uključe svoje snage na bolji način, znači Njemačka sa svojom gospodarskom snagom i ulaganjima, ali druge zemlje moraju prihvatiti da bez e, poštene podjele migranata i izbjeglica nećemo moći zajednički e, naći rješenje za sadašnje probleme. I treće, što se tiče poreznog dumpinga, mi smo predsjedništvo e, nizozemsko predsjedništvo rekli dakle da je sada ovo prilika za nizozemsku da postignu napretke u E, borbi protiv e, poreznog dumpinga. Hvala. Hvala la palabra por su pregunta. Sada ima riječ za gospođa Irena Garido iz Španjolskog kongresa. Mm. Dobro jutro. Prije svega sam željela zahvaliti na mogućnosti da aktivno sudjelujem u ovom sastanku. Imam jedno pitanje za gospodina Junkera. Prije nekoliko dana je predstavljeno kratko izvješće koje se tiče rezultata strateškog plana, 42 projekta, 60 milijardi eura, 80 malih i srednjih poduzeća iz Španjolske. Ja sam naime tamo i članica odbora za gospodarstvo. Imamo, dakle, u ovom planu šest španjolskih projekata i moje pitanje je sljedeće. Usporavanje rasta će uvjetovati ostvarivanje ovih planova. Sada gospodin Gerasimos Uras iz Grčkog parlamenta, izvolite. Hvala lijepa. Gospodine predsjedniče, kao što su već neke kolege podsjetile, ono što me impresioniralo je činjenica da Europa ne može napredovati uz mjere štednje, uz gole gospodarske pokazatelje i uz zanemarivanje socijalnih pokazatelja. I ono što je predloženo je upravo ono što to nam šteti. Milijun i pol nezaposlenih u Grčkoj, nekoliko milijuna ljudi na rubu siromaštva ili ispod granice siromaštva i izbjeglice vani na kiši na otvorenom. U mojoj zemlji se kaže da kada je u tijeku borba divova, da onda mali trpe posljedice. Problem sukoba između Međunarodnog monetarnog fonda Europske unije je dio našeg problema. S ovim je povezano pitanje migranata i izbjeglica. U Europi prava, ljudskih prava vidimo ljude koje podižu zidove, podižu granice, protiv koga? Protiv ljudi koji bježe od rata. A mi, građani Europe, sudjelujemo u tome. Moramo promijeniti smjer kretanja, moramo ponovno pronaći zajednički duh solidarnosti koji ima ljudsko lice. Osim toga, Moramo gledati na koji način rehabilitirati Europu. Mislim da evropski i mislim da nije dobro da se evropski nacionalni parlamentarci da se susreću samo dva puta godišnje. Morali bismo se češće susretati. Hvala lijepo. Sada iz Ujedinjenog kraljevstva. Bernard Falkner, izvolite, imate riječ. Hvala vam i hvala što prihvaćate naša pitanja. Evo tek nekoliko primjedbi imam. Htjela bih vam čestitati što nemate plan B za Brexit. Za Brexit. Moj odbor izrađuje izvješće koje se tiče ovih pitanja i zato pitanja Mislite li da je ambicija u izvješću, iskazana u izvješću petorice e, predsjednika ostvariva? Govori se o vremenskom roku od 2025. Tu je ekonomski semestar, procedura za makroekonomsku neravnotežu. Drago mi što govorim i za njemačkog delegata, zato što postoje zemlje koje imaju viškove na tekućim računima, imamo zemlje koje bilježe deficit i zanima imate li na raspolaganju instrumente kojim ćete rješavati neravnoteže kada je riječ i o viškovima i o deficitu. I da zaključim, e, predviđate li stvaranje riznice europodručja, dakle kao dijela fiskalne unije, s obzirom na ono što ste upravo rekli o fiskalnoj konvergenciji? now the last question for the i zadnje pitanje za predsjednika komisije iz Europskog parlamenta, zastupnica Rodriguez, izvolite. Merci, monsieur le président, d'être venu. Euh, la situation... Hvala lijepa što ste došli predsjedniče. E, situacija je vrlo teška. Govorit kao izvjestiteljica Europskog parlamenta e, i e, izvjestiteljica za rast mi još sada raspravljamo, e, međutim ja sam sigurna da će e, parlament pripremiti jedno izvješće koje će, e, u kojem će europska konvergencija ekonomska i socijalna biti prioritet. A to je predložila Europska komisija. To znači da se moramo složiti o tome da ekonomski i socijalni pokazatelji moraju biti na istom nivou. E, da bismo to podržali e, moramo napredovati sa planom ulaganja. Moramo stvoriti uvjete za ulaganja i za stvaranje radnih mjesta. E, poticanje i obnova rasta je e, bitna za koheziju Europske unije koja se mora suočavati sa mnogostrukim krizama. E, mislim da Europski parlament ide u dobrom smjeru. E, sigurna sam da možemo dobro surađivati sa nacionalnim parlamentima i stoga je moje pitanje E, možemo li surađivati e, na sistematičniji način sa Europskom komisijom kako bismo svi išli u istom smjeru? Hvala lijepa gospođo zastupnice. Sad e, ću dati riječ predsjedniku Europske komisije koji će odgovoriti na vaša pitanja i ti ćemo zaključiti ovaj dio našeg zasjedanja. E, ima pet kolega i kolegica koji su postavili e, pitanja, ali imamo 14 pitanja. Mi imamo malo vremena, pa ću odgovoriti ne na 14 pitanja, već pet kolega i kolegica koji su postavili pitanja. Gospodin Pos, e, koji je rekao da ima važnih šefova država i manje važnih šefova država. E, e, šefova država koji nisu zainteresirani za primjenu izvješća pet predsjednika. Ja mislim da smo svi jednako važni. Nema e, važnih i manje važnih. Izvješće pet predsjednika je po mom mišljenju je vrlo ozbiljan prijedlog E, e, institucije predsjednika e, inzistira se na tome da imamo sudjelovanje nacionalnih parlamenta u ukupnom izvješću se to jako ističe uključena je i Mm, jedna klauzula o, toj suradnji. Naravno imamo e, značajna, e, značajne razlike e, u mišljenjima šefova država članica, ali mm, neki važni šefovi vlada E, se nisu spontano e, priključili prijedlogu e, jer im imamo i neke neko rovarenje protiv tih prijedloga neke otrovne plinove ti prijedlozi nisu pažljivo pročitani E, trebamo ispuniti preduvjete e, kako bismo e, ispunili sva, sve ove naše planove. Naravno da evropska solidarnost mora uvijek biti u prvom planu. Neke važne države članice preko imaju tolike proračunske marže kojim im omogućuju više komunalnih e, ulaganja. I mislim da je poticanje unutarnjeg tržišta e, sasvim moguće u takvoj situaciji. E, komisija će u sljedećih nekoliko tjedana doći sa prijedlogom u tome smislu. Govorimo o komunalnom području imamo tu velike potrebe e, e, nadoknađivanja onoga što je propušteno u prošlosti, što nije učinjeno. E, e, moramo se dakle nadoknaditi ono što je propušteno u godinama nakon 2007. Naravno ono što je vrlo važno ovdje jeste kako djel, reagiramo na izbjegličku krizu. E, moramo to solidarno e, financirati. E, porezni dumping, da s njime se intenzivno bavimo, to je vrlo škakljivo pitanje. Komisija je dala nekoliko prijedloga. Dobro je vidjeti da nizozemska vlada e, intenzivno radi na provedbi tih e, prijedloga. i e, nizozemsko predsjedništvo i komisija će dalje raditi na koordinaciji poreznih sustava u Europskoj uniji. Jedna kolegica E, iz Španjolske mislim je postavila pitanje o, brzini provedbe e, planova ulaganja. Na, mi imamo vrlo kratko vrijeme e, za mobilizaciju velikog broja projekata i ogromnih svota privatnog kapitala. E, to mo, nadam se da će od toga naročito profitirati mala i srednja poduzeća. E, rekao bih e, da je naj, najslabija karika tu ekonomski rast. Mi moramo potaći primjenu ulaganja i to neće biti ograničeno na tri sljedeće godine, već će se prote, protezati na mnogo dulji period, e, to jest na cijeli mandat komisije. E, na pitanje e, grčkog kolega, ja, e, ja nisam pobornik slijepe štednje. Mislim da je odgovor na krizu da odgovor na krizu nije štednja. E, ja sam pobornik e, mješavine između e, reforme javnih financija i strukturnih reformi. To je dio europskog semestra. To, to su ta tri elementa koji e, čine jednu cjelinu koja mora karakterizati europsku politiku. Nisam e, pobornik zatvaranja europskih granica. E, a moramo međutim moramo imati kontrolu vanjskih granica. Tu smo ili smo kontinent E, jedna cjelina ili ćemo biti e, fragmentirati, fragmentirani u niz država članica, što je vrlo loše. 2014. E, smo predložili premještanje izbjeglica na našim teritorijima, predložili smo kontrolu vanjskih granica, predložili smo zajednički korak svih država članica u definiciji e, sigurnih e, e, zemalja podrijetla. Dakle, da su se tip koraci svi primijenili i proveli, onda ne bismo danas bili u ovom, ovoj situaciji. E, slažem se da je ovo e, situacija bez presedana, a sada vas moram e, napustiti i pustiti vas u vještim rukama vašeg predsjedatelja. Hvala na odgovorima koji su vrlo zanimljivi za nas sve. Dakle, ova ravnoteža između prvog stupa, javni dug i drugi stup rast. Hvala lijepa predsjedniče na ovom e, dijalogu. E, želim vam uspjeha u e, radu u sljedećih nekoliko dana. The President of the European Parliament, Mr. is coming. Predsjednik Europskog parlamenta, gospodin Schulz, dolazi. Prije nego održi zaključni govor ove prve sesije, nekoliko riječi o današnjem programu. Nakon prvo, prve plenarne sjednice imat ćemo drugu plenarnu sjednicu koja će biti posvećena ciklusu europskog semestra. To će se održati u ovoj vijećnici Predsjednik će biti gospodin Roberto Gualterieri. E, predsjednik odbora za ekonomska i monetarna pitanje. I tomasa eh, eh, drugi će su predsjedatelj biti Thomas Handel. U ovom drugoj sjednici ćemo eh, imati i gospodina Dobrovskisa, podpredsjednika Europske komisije za eurozonu i socijalni dijalog i gospodina Pjera Moskovisija. Imat ćemo E, pauzu između 1 i 3 sata. Imat ćemo sastanak političkih klubova. E, e, popodne će imati interparlamentarni sastanak komisije. Nakon toga ćemo imati sjednicu o premještanju dobiti E, to će se dogoditi u sali koja se nalazi vis-a-vis ove e, sale. E, onda ćemo imati sastanak odbora za ekonomska i monetarna pitanja govorit će se o određivanju plaćanja i o politici e, e, stvaranja radnih mjesta i e, tržišnom natjecanju. To će se dogoditi na četvrtom katu zgrade Jozef Antal. Imaćemo i sastanak koji organizira odbor za proračun odgovor e, e, na dakle demokratska odgovornost e, to će također bi se odvijati u na šestom katu zgrade Jozef Antal tko onaj tko želi postavljati pitanja mora ispuniti ovaj formular i e, dati našim asistentima. Ako ste član nacionalnog parlamenta ili Europskog parlamenta morate to navesti, e, naravno svoje ime i funkciju i političku stranku kojoj pripadate. E, to su pitanja za predsjednika Šulca i za potpredsjednika Dombrovskog i za gospodina Moskovisija. E, e, za nas je vrlo važno da surađujemo. Koji puta imamo dojam da imamo e, rivalitet između nacionalnih parlamenta i Europskog parlamenta. Međutim, to nije način interpretacije ugovora E, e, zakonodavna aktivnost i subsidijarnost su vrlo važne, e, važni elementi. Ako nešto ide protiv subsidijarnosti, protiv ugovora i narušava odnose između nacionalnih parlamenta i Europskog parlamenta, to je vrlo loše. Imamo krizu, imamo izazove koji su vrlo opasni Eh, imamo terorizam, imamo izbjegličku krizu, prema tome svi trebamo raditi zajedno kako bismo našli odgovore za naše sugrađane. Što se tiče subsidijarnost, Europski parlament poštuje sve nacionalne parlamente. Načelo subsidijarnosti je eh, ključno i za nas Stoga moramo nastaviti e, raditi zajedno i pokušati naći odgovore na e, najveće izazove. Mm, e, ekonomska kriza je završena, jučer smo se sastali ovdje sa predsjednikom Europske središnje banke gospodinom Dragijem. On je rekao da će se situacija polako oporavljati Prema tome treba raditi na ulaganjima i, i na fiskalnim e, reformama. E, to e, nam osigurava bolju budućnost. Mislim da suradnja između nacionalnih parlamenta i, i e, e, i Europskog parlamenta tu suradnju treba pojačati. E, također način rasprava. Moramo imati sjednice na kojima postavljamo pitanja i na koje se daju odgovore. Evo, predsjednik je stigao i e, odmah ću dati riječ e, predsjedniku Europskog parlamenta koji će zaključiti ovu sesiju. Ima puno pitanja, želite li odgovoriti? Prvo ili ne, a onda u svakom slučaju predsjedniče izvolite. Zahvaljujem, eh, uvaženi kolega Tajani, eh, dame i gospodo. Zahvaljujem i na vašem strpljenju, kao i na vašoj prisutnosti, te molim da me ispričate zbog eh, zakašnjenja. Zahvaljujem se kao prvo svom kolegi Antoniju Tajaniju na spontanoj spremnosti koju je iskazao da me zamijeni Und ich würde Ihnen i htio sam e, samo kratko pojasniti zašto vas nisam mogao pozdraviti na početku sastanka. Naime, između 9 i 10 sati imali smo britanskog e, premijera koji je naš e, gost u pripremi Europskog samita sastanka na vrhu E, nažalost, e, premijer Cameron e, zbog tehničkih teškoća koje su se dogodile na aerodromu u Parizu nije uspio doći tek u 9 sati, došao je tek u 9.30, tako da smo sa savjetovanjem krenuli tek u 9.40 i zatim e, je razgovor trajao nešto dulje nego što je bilo predviđeno i zato vas e, doista molim za razumijevanje što nisam mogao biti ovdje točno u 10 sati nego što sam morao prvo razgovarati s gospodinom Cameronom o stavu Europskog parlamenta ovog četvrtka na e, Europskom vijeću koji će raspravljati o ostanku ili odlasku e, Ujedinjene kraljevine iz Europske unije. Bez obzira na to, hvala što ste došli u tolikom broju na savjetovanje nacionalnih e, parlamenta sa Europskim parlamentom kao i e, po pitanju Europskog semestra kao i po pitanjima temeljem članka 13. fiskalnog pakta. mislim da su to od ključnog, pitanja od ključnog značenja za e, mnoge stvari, uključujući i razgovor koji smo vodili jutro sa premijerom Cameronom. I zato mislim da će i vas zanimati, e, eto možda da vam kratko izvestimo o tome što, o čemu smo raspravljali danas sa Ujedinjenom kraljevinom. Naime, znadate da e, vlada Ujedinjene kraljevine želi da se u E, ugovoru e, zacrtana odredba o tome da Europska unija postoji an ever closer union of people, sve e, bliža i uža unija naroda, da se proglasi da ta odredba temeljnog ugovora ne obvezuje Ujedinjenu kraljevinu te da se u daljnjim revizijama ugovora to revidira tako da ne bude obvezujuće za Ujedinjenu kraljevinu, kraljevinu. Dakle, raspravili smo o tome sa premijerom vrlo detaljno i svakako ćemo voditi još puno rasprava o tome u vijeću, Europskom vijeću, jer postoji većina, e, jedan veliki broj zemalja koji su vijeću, a i u parlamentu drugačijeg mišljenja koji smatraju da postoje određena područja politika a vjerujem da ćete i vi raspravljati o tome u sljedećim satima, da postoje područja u kojima trebamo bližu suradnju, naročito kad pogledamo razvoj financijskih područja, razvoj u području bankovnog sektora. E, svi su ti razvoji nešto što ukazuje na to da nam je potrebna sve uža unija, a ne e, sve veće razmimoilaženje zemalja članica i njihovih organa i organa Europske unije e, ako e, imamo e, e, tržište koje se sve više produbljuje. Dakle, to su dva stava o kojima će se raspravljati u četvrtak. A osim toga postoji cijeli niz zemalja, kao i većina u Europskom parlamentu, koja zastupa mišljenje da ne može biti da se buduća revizija ugovora bude u takvoj reviziji se e, revidira samo rečenica ever closer union, odnosno izraz sve uža unija, nego da postoji e, cijeli niz drugih stvari koje će trebati e, mijenjati, ali sve to na temelju rasprava vijeća. Još jedna stvar o kojoj se raspravilo danas bio odnos europodručja prema zemljama koje nisu eu u okviru zajedničkog tržišta. Naime, Europska unija ima zajedničko tržište koje se temelji na ugovorima i po mojem mišljenju apsolutno je opravdano e, da Ujedinjena kraljevina unutar e, Europske unije i europskog tržišta ni na koji način ne bude diskriminirana temeljem nepristupanja euru Naime, Ujedinjena kraljevina je veliki doprinositelj e, proračuna Europske unije, snažna ekonomska sila, znatno tržište unutar unutarnjeg tržišta, ali nije pristupila euru u tom smislu. Ujedinjena kraljevina ima apsolutno pravo reći mi ne želimo e, biti e, na bilo koji način trpiti posljedice ili loše posljedice zbog naše odluke da ne pristupimo euru, što mislim da je u potpunosti opravdano, ali opravdano je također i da zemlje članice eurozone kažu suradnja unutar e, eurozone i produbljivanje europodručja i odluka e, odluke koje donosimo unutar europodručja ne mogu podlijegati e, bilo kakve rezervi nekoj zemlje koja nije u eurozoni. Znači ne može to biti tako da s jedne strane se kaže ne želimo biti diskriminirani, ali imat ćemo pravo veta na odluke u europodručju Dakle, upravo o tome raspravili smo jutros i optimističan sam e, oko toga da će u četvrtak e, doći do kompromisnog e, rješenja koje će sve pojasniti. Znači, i temelje i europodručja i unutarnjeg tržišta je temeljni ugovor Europske unije koji jasno kaže u članku 3 stavku 4 kaže se Europska unija uspostavlja po ekonomskoj montanuniju sa e, valutom euro i e, Ujedina kraljevina je ovdje e, imala opt-out, Dansku sa specijalnim odobrenjem i e, također Švedsku, ali inače ugovor predviđa da države koje ne pristupe europodručju i imaju određene pre, uvjete kao Ujedinjena kraljevina i Danska. E, I e, upravo iz toga razloga su e, i većina zemalja ratificirala fiskalni pakt i pristupila mu. Znači imamo 19, 7 i 2. 19 zemalja koje su pristupile Europskoj uniji, 7 na koje se odnosi ugovor i dvije koje su u okviru. I imamo dakle ovu razinu na kojoj ćemo se svakako vjerujem uspjeti sporazumjeti u četvrtak. I na kraju govorili smo i o pitanju e, bolje suradnje institucija u EU sa zemljama članicama. Još jednom ukazali da otprilike već jednu godinu između ove tri institucije, Komisije parlamenta i vijeća, se pregovara o e, institucionalnom sporazumu o boljem zakonodavstvu, znači ovo je better lawmaking, boljem zakonodavnom postupku u ovom e, međuinstitucijskom e, e, sporazumu. Također postoji mi zahtjeva Ujedinjene kraljevine za smanje, smanjenje opterećenja za malo i srednju privredu, za smanjenje pretjerane regulacije i regulative, za smanjenjem provedbenih akata E, i odnosno provedbenih e, odredaba i propisa a, e, koji su mnogima trnu oku. Dakle, imamo jedan sporazum koji još treba spojiti, ali već je velikom većinom poduprt i uglavnom postoji veliko razumijevanje u velikoj mjeri između nas i gospodina e, Camerona i uglavnom u ovom razgovoru već vidimo da je većina stvari već usuglašena ovdje. I još jedna stvar koja i vama i nama u nacionalnom dakle, parlamentima i u Europskom parlamentu koja će nas se doista ticati, a to je pitanje takozvanih socijalnih prava u zemljama članicama. Znači, kako se može spriječiti zlouporaba i zlorabljanje socijalnih prava zemlja članica, ali i istovremeno osigurati sloboda kretanja radnika na unutarnjem tržištu Europske unije te zabrana diskriminacije e, koja mora biti poštivana istovremeno. Dakle, to je jedno prilično teško pitanje gdje se radi o dva temeljna načela o kojima zapravo se ne može pregovarati s našeg gledišta. Na unutarnjem tržištu, naime, postoji zajamčeno pravo e, slobode kretanja koja e, kaže da svi građani Europske unije mogu živjeti i raditi u bilo kojoj državi članici Europske unije i da nitko temeljem svoje nacionalnosti spola, boje kože, rase, religije ili bilo e, kojeg drugog razloga smije biti e, diskriminiran, dakle ne smije niti zbog zemlje podrijetla. Znači, ove dvije stvari moramo nekako povezati jedno s drugim i opravdana je stvar da reći da ako neko kaže e, moj, naš se socijalni sustav sustavno zlorabi i moramo se moći braniti od toga, to je E, jasno, ali uz poštivanje principa su načela slobode kretanja i nediskriminacije. Upravo je to temelj za raspravu u Europskom vijeću u četvrtak. A zaključak koje će iz toga izvući Europsko vijeće e, odnosit će se na daljnje zakonodavstvo koje, u kojemu su zakonodavac su i vijeće i i Europski parlament i tu će se paziti vrlo strogo na e, poštivanje temeljnih načela sadržanih e, u ugovoru. Svakako to se tiče i vas jer e, će i vaše zemljičanice biti izravno pod utjecajem ove odluka ove rasprave. Dakle, dame i gospodo, to su bili ključni elementi o kojima smo jutro raspravljali i govorio sam vam o tome jer znamo da su svi izjavili da su spremni, da će, da učiniti sve kako bi Europska e, unija ostala zajedno i Ujedinjena kraljevina ostala u Europskoj uniji, jer vjerujemo svi zajedno da smo sa Ujedinjenom kraljevinom jači zajedno, ali da je Ujedinjena kraljevina jača kao članica Europske unije nego sama. I naravno, ali vrag je uvijek u detaljima, znate to, i to je opći, <laughs> naravno, e, opći problem da je jedna stvar izjaviti neku spremnost na ovo ili ono, ali doći do konkretnog rješenja je sasvim nešto drugo. Ali nadam se da ćemo doći do konkretnih rješenja bez obzira na to hoće li Ujedina kraljina ostati ili ne, to će se naravno e, razriješiti na referendumu, ali imamo još i problematiku izbjeglice i moramo naravno jasno i glasno i trezno reći, imamo problem sa Sirijom, situacija u Siriji i razvoj u Siriji znate da je doista zabrinjavajuća, sukobi e, jačaju i rastu, broj civilnih žrtava također raste i stoga je na nama svima pritisak da osiguramo da se vojna eskalacija ne nastavi, nego da sve strane u sukobu bez daljnjih uvjeta u Ženevi pristupe pregovorima i da je to doista teško, ekstremno teško postići, ali po mom mišljenju i jedini put, jer ne postoji vojno rješenje za Siriju. I kako god teško da to izgleda, um, sljedećeg četvrtka, naime u četvrtak će i turska vlada biti prisutna zbog pitanja izbjeglica, dakle moramo pokušati i s turskom vladom E, u svim pitanjima i pitanjima izbjeglica i deeskalacije, vojne deeskalacije u Siriji. Moramo raz tome razgovarati s Turskom. Dakle, evo kratko sam vam to htio ovdje pojasniti i znam da to nije sadržaj e, ovoga što stoji na vašem dnevnom redu, ali činilo mi se da e, glede situacije koje sam ujutro i obzirom na moju prisutnost na pregovorima da ste imali i pravo. Znate zašto nisam došao na vrijeme i mislim da je kolega Junker već u svojoj uvodnoj riječi već iznio gledište komisije o tome kako mi e, doista smatramo da je ova konferencija e, od velike važnosti i izrađuje e, naše također mišljenje o tome. I još jednom zahvaljujem kolegi Taniju koji je otvorio našu konferenciju i zahvaljujem se njemu na tome kao i vama na vašoj pozornosti. Zahvaljujem. There are eight speakers. Imamo osam zahtjeva za riječ. Molim bih vas, e, držite se jedne minute vremena, a tada će predsjednik Šult zaključiti raspravu. Prvi govornik je iz Austrije, gospodin Krajner. Izvolite. Uh, um, Hvala vam, gospodine predsjedavajući. Nadovezao bih se na raspravu koju smo održali ranije, dakle e, zemlje sa proračunskim viškom bi trebali iskoristiti ili trebali bi iskoristiti kako bi e, pojačali privatnu potražnju. Međutim, imamo problem sa privatnom potrošnjom, to je povezano sa investicijama, da kako javnim, tako investicijama tvrtki, odnosno privatnim koliko govorimo koje bi veličine trebao biti ovaj program, tada bismo se mogli osloniti na viškove prisutne u nacionalnim proračunima, to bi trebali biti i evropski programi, veličina bi trebala biti barem 1% BDP-a. I tada bismo mogli govoriti oko 140 milijardi eura. Nije da nemam dobro mišljenje o ovom takozvanom Junkerovom planu, ali mislim da je to premalo i prekasno. koliko mogu, koliko mi dozvolite da kažem nekoliko riječi o izbjegličkoj krizi, ne mogu samo dvije, tri zemlje u Europi biti i odgovorne za pomaganje stotinama tisuća ljudi koji bježe iz Sirije i Iraka i rata u tim zemljama. Mislim da je to europsko pitanje i da sve zemlje članice kada su postale zemlje članice da su potpisale Europsku deklaraciju o ljudskim pravima i tim činom su rekle da će pomoći ljudima koji bježe od ratnih strahota i da je to nešto što svi moramo poduzeti. Hvala. Zastupnik Gramatika Kis iz Grčka. Κύριε Πρόεδρε, γνωρίζω Hvala lijepo gospodine predsjedniče. Znam da ste vi osobno pokazali veliki interes za Grčku, iako su neki nekad to cijenili miješanjem u naše unutarnja pitanja. Grčka se danas bori. Mislim da radi sve što može kako bi se povinovala novim okolnostima, to uključuje i problem sa izbjeglicama, dok istovremeno druge zemlje grade zidove. Grčka trpi vrlo snažan pritisak i na području gospodarstva. Imamo dakle probleme na više frontova ćete vi poručiti ili učiniti kako biste pomogli Grčkoj? From, from Cyprus, Miss Kutra. S Cipra, gospodi, gospođa Kukuma. Και η δική μου ερώτηση αναφερόταν στην προηγούμενη συζήτηση που είχαμε και βασικά... Moje pitanje je također povezano sa raspravom koju smo održali tiče se proračuna mm, članica europodručja. U teoriji bi ovi proračuni trebali biti uključeni u slobodno tržište, međutim ono što se događa je da vidimo sve veći broj neravnoteža u društvu, vidimo da u nekim zemljama nezaposlenost pada, međutim nema nigdje riječi o tome da ti ljudi počinju raditi na pola radnog vremena i da su time smanjena njihova socijalna prava. Za nas na Cipru mobilnost radnika znači migraciju, odlazak ljudi. Dakle, kako e, zemlje članice mogu ponovno steći pravo kako bi slijedile vlastite socijalne politike. To je moje pitanje. From Portugal, Portugala, gospodin Pereira, izvolite. Good morning, President members of... Dobro jutro, gospodin Šulc, uvaženi kolege. Mam dva, dva, dva pitanja povezana sa budućnošću bankovne unije te sa, povezane sa fiskalnom unijom. Imamo mehanizam jamstva štednih uloga koji je od ključne važnosti za budućnost e, eura i čini se da tu ne postižemo dobar napredak. Dakle, što Europski parlament misli o ovome? I drugo pitanje tiče se fiskalne unije. i evropske scheme za nezaposlenost. Čini se da je ovo jako važno za eventualnu buduću krizu. On do nje može doći za godinu dana, nekoliko godina i je li Europa spremna za iduću takvu krizu ili će to također biti katastrofa za neke zemlje. From Kosovo, Mr. Bekaj. U ime Kosova, gospodin Bekaj. Hvala lijepo. Uh, Znam da se svi u Europi bore sa ovom gospodarskom situacijom, ali kao osoba koja dolazi s Kosova mogu reći da dio gospodarskih problema i perspektiva, evropske perspektive i teškoće s kojima se suočavamo sa našom mladom demokracijom, znači da se moramo više fokusirati na pripremu i na reforme koje moramo poduzeti, tu činimo sve što je moguće. Međutim, vjerujemo da je pravo na slobodu naših građana nešto što je u samom korijenu Europe. Stoga vjerujemo da smo ispunili uvjete zato i očekujemo odgovor europskih institucija. Znam da je ovo više pitanje za komisiju, ali budući da je predsjednik komisije otišao, postavljamo ovo pitanje gospodinu Šulcu. Znam da je tu parlament više puta izrazio svoju potporu. From the European Parliament, Mr. Papadimoulis. Iz Europskog parlamenta zastupnik Papadimoulis. Hvala lijepa. slažem se s vama da ovo nije vrijeme za exit, ovo je vrijeme za sve jaču evropsku suradnju. Međutim, da bi ona bila učinkovita, ono što moramo učiniti je primjenjivati odluke koje donosimo. Od rujna parlament vijeće i komisija odlučili su premjestiti 160 tisuća izbjeglica, rasporediti ih diljem Europe, a sada govorimo da ih je dosta premješteno oko 400. Pa nije moguće imati a la carte uniju. Mađari traže jedno, Poljaci drugo, lijepo kada se uzima novac za poljoprivredu i tako dalje, a onda ne potpisuju zajedničke odluke. Što možete reći o tome? From Poland, Miss Klok. polske za gospođa Klok. E, Panie przewodniczący, ja chciałam zwrócić uwagę jednak na kwestię... Gospodine predsjedniče, skrenula bih vašu pažnju na gospodarske aspekte. Politika bi trebala biti orijentirana ka jačanju gospodarstva. Europski fond za strateške investicije bi trebao biti povezan sa drugim europskim fondovima. Kada se govori o višegodišnjem financijskom planu, tu bi trebalo poboljšati sinergiju između različitih europskih i nacionalnih fondova. Tu možemo uključiti i privatne fondove. Govorim u ime Poljske, ali mislim da mogu govoriti u ime cijele Europe. Do smo iscrpili sve što je bilo na raspolaganju za poboljšanje rasta i mislim da nam je sad potreban novi model ekonomskog razvoja. I taj održivi razvoj bi trebao biti baziran na reindustrializaciji, na razvoju inovativnih tvrtki, na razvoj kapitala za, za investicije i na uravnoteženom socijalnom i regionalnom razvoju. Također tu valja uključiti razvoj ruralnih područja i razvoj općenito politika namijenjenih selu. I Europski parlament bi trebao uzeti u obzir tu mogućnost razvoja, o razvoju koji bi mogućio reindustrializaciju. Naime, dosad se naglasak stavlja prije svega na usluge i u kojoj mjeri je moguće povećati sredstva kako bi se povećao broj radnih mjesta u proizvodnji. Koliko mogu postaviti još jedno pitanje, dozvolite mi. Koji je stav Europskog parlamenta i Europske komisije kada je riječ o sjevernom toku broj 2? Znamo da, ovaj, da će ovaj projekt narušiti tržišnu utakmicu u Europi i dakle protivi se čelu solidarnosti. I još jedno pitanje o šlezi, pitanje vezano uz ugljen. Je li moguće pronaći jedno blaže rješenje kako bismo i tamo sačuvali stotine tisuća radnih mjesta? Yes, thank you. Mr. President, and thank you for a clear speech. Hvala vam, gospodine predsjedniče, hvala vam na vrlo jasnom govoru. Spomenuli ste da pitanje da je situacija u Siriji zapravo u samom korijenu ovih eh, izbjegličkih tokova. Vi ste prošlog tjedna parlamentu usvojili rezoluciju jer ste osudili e, djelovanje Daješa, to ste ocijenili genocidom. I to, koliko to definiramo definicijom iz 48. To znači da imamo posla sa tisućama ljudi koji e, čine genocid i moramo ih zaustaviti. Što činimo da bismo to poduzeli? Kako napreduje naša suradnja sa Turskom? Jedna sada granatira određene dijelove Sirije, a istovremeno mi plaćamo milijarde toj zemlji koja sudjeluje aktivno na, u ratu u Siriju i napada vlastite građane na sjeveristoku Turske. Kako ćete se osigurati da se tamo uspostavi mir i da e, ne sudjelujemo u kršenju ljudskih prava u tom dijelu svijeta. E, hvala vam iz Italije, gospodin Karijelo, izvolite. Onorevole Cariella, la parola. Izvolite, imate riječ. Grazie, Presidente, non si era sentito. E, eh, io credo che dobbiamo prendere... Mislim da moramo biti eh, svjesni onoga što nam je jutros rekao predsjednik Šulc koji je dao prioritet eh, susretu šefa vlade Ujedinjene kraljevine koji je iskazao interes da sudjeluje na idućem sastanku na, sastanku na Europskom vrhu. I mislim da je ovaj događaj jako značajni da govori mnogo o situaciji koja je vrlo jasna ovdje u Europi. Jedna zemlja je saslušana samo u trenutku kada postavi uvjete i ukoliko je ona izvan europodručja. Mnoge zemlje bi željele skrenuti pažnju i skrenuti raspravu upravo na pitanje eura. Odnosi različitih zemalja i oni Europskog parlamenta upravo unutar te rasprave svaki put žele se žele iskoristiti mogućnost pregovora svaki put kada se netko pribriti da će izaći iz Europske unije ili e, projekta eura. Mislim da bismo trebali dati veću pažnju ovim fenomenima, ovim aspektima koji e, sada nailaze na odobravanje u dobrom dijelu Europe. Predsjednik Europske Europskog parlamenta bi s naše strane trebao pokrenuti postupak unutar samog parlamenta potrebi jedne jasne rasprave upravo u ovoj želji određenih e, zemalja da dovedu u pitanje taj projekt. From the UK, another time. Iz Ujedinjene kraljevine. Znam, gospođa Faulkner. Thank you very much, Mr. President. Um, and thank you for giving us uh, feedback on... Hvala vam, gospodine predsjedniče, što ste nam, što ste nas izvijestili o vašem uh, susretu sa premijerom Cameronom. Vi ste se također dotaknuli i situacije vezane uz europodručje. Mi u Ujedinjenoj kraljevini želimo da europodručje bude uspješno, da ono izađe iz recesije, da gospodarstva budu uspješna i da se učini što se mora za integraciju. Ja sam na čelu odbora za financijska pitanja i Niko nikad nije rekao, e, nitko do sad nije jasno rekao da se to želi. Pa vi ste susjede, trgovinski partner i tako dalje. Mm, htjela sam iskoristiti priliku i poručiti da želimo uspjeh zemljama europodručja i mi tu pratimo napredak, to sa velikim zanimanjem. Nažalost, predsjednik Juncker nije odgovorio na moje pitanje povezano s tim, ali evo, željela sam ovo razjasniti iz perspektive Ujedinjene kraljevine. Zadnji govornik prije odgovora e, predsjednika Europskog parlamenta, gospodin Jakobson iz Švedske, izvolite. Talman. ja skulle vilja understryka Hvala lijepo. Ja sam se želio dotaknuti pitanja koje je istaknuo predstavnik Austrije. Situacija u Švedskoj je vrlo slična. Švedski građani, švedski parlament postavljaju si pitanje ne bi li Europsko vijeće trebalo distribuirati ove izbjeglice diljem Europe i to na solidaran način, na način da se riješi ova situacija koja se stvorila. Ništa se nije dogodilo od kad je ova odluka vijeća donesena. To nije dobro s obzirom na sve ostale probleme s kojima se moramo zajednički nositi u Europi, tu je gospodarska kriza. Ali želio sam ovdje svima poručiti da švedski građani značajno doprinose europskom proračunu i da sada trebaju europsku solidarnost. Međutim, vide da ona ne praktično ne funkcionira. Lako je govoriti o više Europe i više suradnje. Ali sada u Švedskoj imamo e, novi privremeni zakon o azilu koji e, sada predstavlja nemoguću, nemoguću nižu, na, najnižu razinu suradnje na europskoj razini ljudi ne preuzimaju svoju odgovornost i želio sam vas pitati, gospodine Šulc, kako vi gledate na situaciju vezanu uz redistribuciju izbjeglica i zašto ovaj sustav ne funkcionira. Hvala lijepa i sada za zaključak gospodin predsjednik Europskog parlamenta Martin Schulz. Zahvaljujem. Mislim da se vaše pitanje odnose na mnogo različitih eh, političkih e, pitanja, a koje su djelomično povezana i ako uđemo u detalje zapravo različitih problema i pitanja i nerješenih problema, e, dobit ćemo pregled dramatične situacije u kojoj se nalazimo, a posebice ovog tjedna. E, želio bih sasvim jasno reći sljedeće. Europska bi se unija mogla raspasti. I ovdje u ovom parlamentu mnogi bi se tome i veselili. Kada god se ovdje e, spomene u ovom domu činjenica da Europska unija nije učinkovita, beskorisna, ide protivno volje naroda, onda s desne strane ovog doma i još drugim redovima e, dobijete jedan entuzijastični pljesak takvim izjavama. A to su stranke u Europi koje tvrde da interes naroda je viši, pojedinačnog naroda je viši od interesa zajednice i da je moja zemlja važnija od drugih zemalja, da je Europa nešto što se samo miješa, da je beskorisna, da bi trebalo preraditi i takvi upravo dobivaju na izborima. Imaju puno potpore i upravo zato, zato što ste me pitali i moje osobno mišljenje, ne samo kao predsjednika parlamenta, E, u kojem je velika većina za produbljenje Europske unije, ali ipak i u ovom domu imamo jaku opoziciju i jedna od, jedna od vođa opozicije upravo daje intervju vani, možda možete i vidjeti tamo e, gospodina koji je upravo ušao dajeći intervju koji uvijek tvrdi da je Europska unija preko je već propao. Ali velika većina zastupnika Europskog parlamenta je za produbljenje Europske unije. Gospodin Faraž upravo je ušao, dao intervju i odmah eh, izašao ponovno iz dvorane. Ja sam za to da se držimo zajedno, da Europska unija ostane ujedinjena jer svako povijesno iskustvo, posebice u Europi, daje nam pouku. Kad god se zemlje i nacije u našem, na našem kontinentu nisu uspjele dogovoriti za suradnju, prekograničnu suradnju, Europa nije uspjela i slijedila je katastrofa za sve narode u Europi i zato je druga polovica 20. stoljeća po mom mišljenju najbolje razdoblje europske povijesti, a temeljem jednog načela, načela solidarnosti između zemalja i naroda, temeljeno na principu jači smo zajedno nego sami i temeljeno na načelu da međusobno priznanje heterogenih raznolikih interesa je ključ, ali i pripravnost eh, volja da se iznađe pošteno rješenje za sve je imperativ da se mir i dobrobit svih e, održi. I za, to je e, odgovor svim onima koji su govorili o izbjeglicama. Solidarnost je načelo. To je temeljno načelo. i Solidarität, dieses to je temeljno načelo i ako to temeljno načelo napustimo i kažemo ja ću biti solidaran samo kada mi to koristi, tu onda postavljam uvjete solidarnosti, a uvjeti su oni mojeg vlastitog interesa na tome. Onaj ko e, solidarnost e, ne razumije kao međusobni proces, tako da nekada nešto uzimate, ali nekada morate i nešto dati. Znači taj tko odbija taj princip e, sjeće korijene Europske unije i to se događa u izbjegličkoj policiji u ovom trenutku. Savezna Republika Njemačka, Austrija, Grčka, Italija, Švedska ne mogu same savladati probleme e, i problematiku izbjeglica. Rekli ste da smo govorili o 160 tisuća koje treba raspodijeliti izbjeglica, od kojih je raspodijeljeno 400, ali kad Francuska kaže 30 tisuća, Njemačka 40 tisuća. Ove dvije, ove dvije zemlje uzele su same već 70 tisuća, onda 27 drugih zemalja članica, 26 drugih članica, za njih ostaje 90 tisuća, znači 3-4 tisuće po zemlji. To je nešto što nije nemoguće za izvesti, to se može, to nije previše i propisi koje smo uspostavili su sljedeći. E, jedna mjesečna plaća u odnosu na bruto e, domaći proizvod, u odnosu na e, već e, postojeći broj nezaposlenih i broj stanovnika. Znači fair izračun koji zapravo nije sada nešto što se ne može odraditi, nego se radi o ideološkim razmima i laženjima. Znači ako mi ne želimo da se Europska unija raspadne, a e, ka, upravo je to bilo pitanje koje smo sada čuli. Naravno da će se tok izbjeglica nastaviti. Znam koliko je teško e, pregovarati sa zemljom kao što je Turska koja ima svoju politiku prema Kurdima e, ko, koje je jako kontroverzno pitanje koje mi raspravljamo često i gdje zapravo moramo reći kao netko koji je često bio ondje da E, e, sirijski izbjeglici, izbjeglice u turskim e, kampovima imaju bolji tretman nego u mnogim zemljama članicama Europske unije i tamo je u kampovima za izbjeglice zbrinjavanje primjereno i uzorno. I također cijelo vrijeme Turska je držala otvorene granice kako bi izbjeglice mogle ući u zemlju. Mogu samo apelirati na, e, na to da upravo sada da se na putu prema Lepu u Kirisu otvore granice i da se e, puste ljudi da uđu u zemlju. I vidim sad taj moralni konflikt e, nerazume, neslaganja sa politikom te zemlje, ali kad trebamo tu zemlju kako bismo riješili i problem s izbjeglicama. Upravo zato moram odgovoriti na vaše pitanje koje je imalo jednu moralnu konotaciju i dajem pragmatični odgovor. Bez suradnje s Turskom taj problem nećemo riješiti. To pak ne znači da ono što nam se ne sviđa na Turskoj moramo prešutiti, nego moramo reći jedno i drugo, moramo i kritizirati, ali i s njima naći način suradnje. I time sam odgovorio na pitanje švedskog kolege e, istovremeno. Još nešto o stanju u Grčkoj. Grčkoj treba pomoć i to brzo i nadam se također da će Grčka tu pomoć prihvatiti. U najdubljoj ekonomskoj i financijskoj krizi koju se Grčka našla, zemlja je istovremeno suočena sa dramatičnim e, situacijom s izbjeglicama i to ni jedna zemlja ne može sama savladati. Upravo zato moramo pomoći Grčkoj i pri izgradnji hotspotova e, zabranih centara kao i e, relokacijskih centara jer nema smisla izgraditi hotspot e, gdje će se ljudi sabirati a dalje ih nećemo moći proslijediti. Uskoro bi onda se Grčka našla u situaciji golemog izbjegličkog kampa. To ne možemo dopustiti i zato nam je sustav relokacije hitno potreban i francuski premijer upravo u, subotu rekao da je zemlja rekla da će prihvatiti 30 tisuća e, izbjeglica, bez obzira na sve ostale probleme, mislim. Znači, sada e, se vraćam na ono pitanje, to je 160 tisuća. Znači, vjerodostojnost ćemo u EU gubiti svakog dana ako nećemo e, moći da barem tu raspodjelu koju smo zajednički među svima zaključili da ju provedemo u dijelu. Što se tiče bankovne situacije. Mislim, e, naravno, ovdje su i stručnjaci iz Europskog parlamenta, ali e, oni mogu nešto još možda nešto reći. Ali jedno načelo koje sam htio reći, evo vidim tu kolegu iz, e, kolegu iz Njemačke, gdje se vrlo kontroverzno raspravlja o zaštiti štednih uloga i također, također sam bio gradonačelnik puno godina njemačkog grada i također znam e, i, i stalo mi je do bankovnog sustava Njemačke, ali znam da ćemo morati pronaći odgovarajuće e, odredbe za štedionice e, jer Europa e, mora imati odgovarajući sustav zaštite štednih uloga. Jer Portugal je rekao kada dođe sljedeća kriza i ako sljedeća kriza E, pokaže da naše banke nisu dovoljno otporne, da e, za njih opet neće morati e, jamčiti porezni obveznici, onda nećemo moći preživjeti takvu sljedeću krizu ponovno. I još jedna stvar o konvenciji o genocidu i evo molim sada je moram reći da ne, odgovaram kratko ne zato što ne želim, nego zato što mi se jako žuri na konferenciju šefa pred, klubova, ali Htio sam e, samo reći da e, ove korake koje ste rekli mogu poduzeti samo suverene države i suverene države se moraju odlučiti o tome kako će odluke Europskog parlamenta e, prevesti u pravne obvezujuće konvencije. A to je vrlo kompleksan postupak. Pitanje reindustrializacije Europe, kolegice Šleske, da, odgovor je svakako da. Potrebna nam je Europa, Europa kao industrializirano e, tržište, ali e, budućnost proizvodne industrije i sve usluge povezane s tom industrijom ovise o našoj digitalnoj učinkovitosti. Upravo zato je ulaganje u digitalnu infrastrukturu i razvoj i reindustrializacija su dvije strane iste medalje. Što se tiče e, ugljena, E, svakako u jednoj e, regiji e, u kojoj se već puno toga događalo u procesu transformacije rudnika ugljena, u procesu od 30-40 godina sa socijalnim rudnika ugljena i tako dalje. Svakako će se u jednoj budućnosti bez ugljena u Europi biti određenih regija koje će naravno trpiti posljedice toga i upravo je to ono što moramo učiniti. E, jedan novi smjer koji neće dovesti do sloma cijelih e, industrijskih grana u nekoj regiji. E, proces restrukturiranja u drugim područjima koje vi sa ugljenu smo učinili, pa se to može i učiniti. Ali moram ipak reći E, izlazak iz e, industrije ugljena e, iz jednog dana u drugi dan je nemoguć. To je proces za koje je potrebno dulje vremensko razdoblje. Oprostite što nisam uspio odgovoriti na sva pitanja jer moram hitno sada otići, ali ovdje niz kolega koji mogu odgovoriti na pitanje Kosova, koje je postavilo Kosovo i bankov, pitanje bankovne unije, pitanje sjevernog toka i uspjeha eurozone europodručja koji mogu na sva ta pitanja odgovoriti jednako uspješno i uspješnije nego što mogu ja. Dakle, još jednom zahvaljujem na pozornosti. Doviđenja. Thank you very much, Martin. Hvala ti, Martin. Start with the second round. E, sada nastavljamo s radom. U prvom redu bih postravio gospodina Moskovisija koji će sudjelovati u ovom dijelu za koji je odgovoran u Europskoj komisiji za proračune i carinska pitanja. Tu je i Tomas Hendel, predsjednik Europskog odbora za zapošljavanje i socijalna pitanja. Tu je i Gospodin Ferber e, će biti predsjednik sljedeće sesije jer imamo e, izvanredni e, sastanak predsjednika na, gospodin Gvaltieri je predsjednik Europskog parlamenta odbora za ekonomsku...